Dragi kolege, vrijeme je da nastavimo. Danas popodne počinjemo s vrlo važnom točkom na našem dnevnom redu. Radi se o nečemu što mnogi europski građani čekaju. Radi se o e, točki broj 13, razmjena gledišta s Europskom komisijom o nacrtu uredbe komisije o izmjeni uredbe broj 692 iz 2008 s obzirom na emisije iz vlakih osobnih i gospodarskih vozila e, Euro 6. Kao što znate, o tome smo razgovarali na prethodnom sastanku. Ono, ovdje, ono što je ovdje važno je, su stvarne emisije prilikom vožnje, odnosno postupak RDE. Radi se o projektu u komisiji um, koji se sastoji od četiri paketa koji bi trebao biti usvojen uh, krajem, odnosno u drugom dijelu 2016. godine. Međutim, čuli smo mnoge novosti u pogledu tog postupka RDE, čuli smo i neke novisti o e, faktoru sukladnosti, o tome ćemo danas e, dodatno čuti. Mislim da mogu dati za početak e, riječ komisiji da nam objasni taj novi prijedlog, a kasnije možemo otvoriti raspravu među članovima odbora i pretpostavljam biti će i pitanja za komisiju. Znači sada dajem riječ komisiji za početno izlaganje. Riječ dajem gospodinu Koziku. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala što ste nam dali priliku da predstavimo rezultate glasovanja unutar e, tehničkog odbora za motorna vozila od 28. E, listopada. To vam može pokazati da komisija djeluje na odlučan način i to u jednom vrlo teškom ozreću. Glasovanje 28.10. E, jest e, zaključenje posla koje smo počeli pred nekoliko godina. Radi se o novim e, testovima koji su dio mandata koji je Europska komisija dobila u obliku paketa Euro 6. Radi se o testovima RDE, odnosno stvarnim emisijama prilikom vožnje. Od 2010. emisije e, su e, znatno smanjene i ograničenja su prešla e, od 500 na 80 grama po milimetru kubnom. Radi se o ograničenjima koja su četiri puta manja od onih koja sada vrijede. Zato je komisija predložila da se reformira način na koji se provode ovi testovi vožnje kako bi se vodilo računa o uvjetima stvarne vožnje. Postupak e, će e, biti postupak koji će upotpunjavati testove koji se vrše u e, Eh, laboratorijima. Ti će testovi eh, uvelike smanjiti mogućnost eh, manipulacija i e, uređaja za manipulaciju e, e, količine izmjerenih emisija. Europska unija je jedina regija u svijetu koja tako rigorozne testove uvozi. U svibnju 2015. godine tehnički odbor za motorna vozila je izglasao e, ove mjere koje će stupiti na snagu tek 2016. ali to se neće e, još uvijek odraziti na homologacije nego tek u jednoj kasnijoj fazi nakon što prikupimo podatke. E, ograničenja e, za e, emisije, takozvane NTE vrijednosti su definirane 28.10. i to je osnova na kojoj će komisija osmisliti testove. Od rujna 2017. godine definirani su vrijednosti odnosno novi e, faktor sukladnosti e, za sve nove automobile. Za period između 2017. do 2019. godine E, faktor e, sukladnosti će biti 110% za sve nove automobile. E, taj faktor sukladnosti smo odabrali zato što će on omogućiti fleksibilnost europskim proizvođačima i isto tako E, smo morali tako proslijediti, da bi, tako djelovati da bismo mogli brzo doći do dogovora i da bismo uspjeli djelovati u skladu s našim prioritetima. Znači naš prioritet je uskoro doći do sporazuma. Taj kompromis će nam omogućiti da znatno smanjimo e, emisije NOx-a i bez sporazuma dizelski e, motori bi mogli nastaviti ispuštati 400 mg po kilometru. Znači 2019. cilj je postići 168 mg po kilometru a to je još uvijek 50% više e, od željene vrijednosti u 2021. E, što se tiče e, prijenosnih sistema za mjerenje, oni bi mogli pomoći da se eh, smanji eh, rizik eh, počinjenja greške što se tiče mjerenja. Hvala vam lijepa. Thank you very much. I think Hvala vam lijepa. Mislim da imamo pitanja od zastupnika. a ja bih mogao početi s jednim, odnosno dva tehnička pitanja. Prvo pitanje je kada bi komisija službeno mogla s nama podijeliti tekst, a drugo pitanje manje se odnosi na tehnički aspekt, a više na politički. Ako se dobro sjećam, na svakom odboru se iznosi mišljenje e, članova vijeća. Što se tiče tehničkog odbora za motorna vozila, postoji li isti postupak ili je moguće izmijeniti prijedlog komisije? Zato što smo čuli da je prijedlog drugačiji. A evo, recite nam e, nešto više o tome, molim vas. Karlan florins e, ima riječ za početak. Hvala lijepa. E, nadam se da sam pažljivo saslušao komisiju i mislim sam da je to opet jednom politička odloga koja je uzela malo u obzir stvarne argumente. E, mene se uvijek kritizira da tražim strože e, vrijednosti da, i kaže mi se da će to biti katastrofalno za troškove. E, ja na to ne mogu odgovoriti. E, pitam komisiju da li je ta cijena transparentna ili su to jednako složeni putevi kao kod CO2. Evo, to je moje pitanje. Thank Hvala lijepa. Matijas Grote. Ehm. Hvala lijepa. Mislim da ovo što je predložila komisija, o tome smo već raspravljali. I tu smo imali eh, mnogo prostora, manevarskog prostora za vrijednosti ili za prekoračenje eh, dopuštenih vrijednosti. A sada su to E, države članice imaju e, faktor od 2,1 a za NOx imamo vrijednost 80. E, to nas vodi opet do stare vrijednosti. Prema tome smo se pomakli od eura 6 do eura 5. Ako ne uložimo prosvjed, onda će doći do toga da će zakonodavstvo nas dovesti vide opet na Euro 5. Kod NOX-a uh, eh, uh, imamo mm, eh, k blizu tla. Mm, eh, tu imamo masivnih problema na mi smo o tome govorili na prošloj plenarki, ali što nam koriste granične vrijednosti na papiru koje su gotovo deset godina e, stare. A sada se vraćamo u prošlost i to legitimira evropskih parlament. E, moramo si e, zaista uzeti vremena da razmislimo o, tim vrijednostima, da nas ne varaju samo kod e, dušikovog oksida, nego i kod emisija CO2. E, to smo imali u reviziji već 2013. Što radi zapravo komisija kao zaštitnica ugovora? Koje instrumente ona ima? Mi trebamo mnogu širu debatu u parlamentu između institucija. Ovo je zapravo potpuno tupi mač koji nam sada se daje u ruku. A uopće ne možemo ni kontrolirati vrijednosti. Zemlje članice sada predlažu vrijednost od 2,1 e, a nitko ne zna kako se to uklapa. U parlamentu se e, svađamo o nekim stvarima. Eh, eh, Ani Šrar onda eh, daje neko svoje znanje, drugi kolege dolaze sa nekim stručnim savjetima. Mi imamo ovdje netransparentni postupak, neke, daju nam se neke cifre koje mi ovdje u parlamentu moramo odbaciti, inače ćemo biti predmet viceva. Ljudi će nam se smijati. Moramo si uzeti vremena u, i o tome e, raspraviti. E, o RDE e, stvarnim uvjetima vožnje i testiranju razgovaramo već dugo. 3. rujna smo se e, o tome razgovarali i 24. rujna opet. Rečeno je da se nigdje toliko ne vara kao kod testiranja automobila. E, ja u to vrijeme nisam ni znao za te prakse. Mi e, se moramo pobrinuti da se, te, da se tu te stvari rasvijetle i da se to više ne ponovi. E, da načelnici e, gradova e, budu onda iskritizirani. Oni, oni tu ne, možu, ne mogu ništa učiniti. Imamo euro 5, euro 6, a zrak postoje sve lošiji. Mada imamo nove tipove automobila. Eh, ono što eh, izlazi iz eh, naših automobila i ono što stoji na papiru su dvije pomoću potpuno različite stvari. Hvala. Thank you very much. Hvala Matijes. A sada gospodin Gerbendi. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Neću ponavljati što ste i vi i Karl Heinz Florenc rekli imam nekoliko drugih e, pitanja. Kad sam po prvi put vidio ishod tehničkog sastanka, pomislio sam da će Europska komisija biti E, vrlo razočarana, potpuno razočarana ishodom, zato što smo čuli glasine o inicijalnom prijedlogu koji je došao od komisije i ta konačna odluka nije se niti približila tom inicijalnom prijedlogu komisije. Ako to uzmemo u obzir, odnosno kad sam znajući to, bio sam vrlo iznenađen kada sam e, pročitao e, objavu za tisak od povjerenice koja je rekla da smo mi prva i jedina regija u svijetu koja će imati te e, testove RDE, testove u stvarnim uvjetima vožnje ja sam zapravo očekivao malo skromniji pristup ako uzmu u obzir da je SAD bio taj koji je ukazao na problem ali komisija je se vrlo je, je, je gorljivo branila e, tu e, svoju poziciju i to me malo razočaralo. Moje prvo pitanje je zašto otvoreno ne okrivimo e, države članice koje nisu slijedile tehničke preporuke komisije? umjesto toga promijenilo se e, faktor sukladnosti e, i to ne na temelju tehničke ekspertize komisije nego iz političkih razloga. To je bilo prvo pitanje. Drugo pitanje tiče se poštene konkurencije. E, povjerenica Bijankovska koja je zadužena za konkurenciju u Europskoj uniji. Postoje li pošteni uvjeti tržišnog natjecanja za poduzeća koja su usuklađena sa e, koje, su, su bila u sukladnosti sa e, propisima iz 2007. godine u odnosu na poduzeća koja su dobila 5, 6, 7 dodatnih godina za usklađivanje s ovim zakonodavstvom. Što se mene tiče, to nisu, e, po, to nisu jednake prilike na tržištu, nego se radi o ne, nepoštenoj konkurenciji. Zatim, e, rekli ste da se na kraju komisija složila zato što je komisija htjela brzo doći do odluke, odnosno do sporazuma, niste htjeli da to predugo traje, ali ako ja dobro shvaćam ovo pitanje, e, od sad do rujna 2017. godine, godine ne čeka nas mnogo različitih događanja, osim nekoliko pilot vožnji, pilot testova s obzirom na moje vrlo ograničeno znanje, bilo je dovoljno vremena da se komisija izbori za vlastiti prijedlog. Možda možete nam to prokomentirati. I na kraju, gospodine predsjedatelju, e, imam pitanje veze nečeg što mi je potpuno nejasno. Što će se dogoditi između danas i rujna 2017. godine? Uh, tada će još uvijek važiti stare metode testiranja, a započete ćete pilot testove za nove e, testove e, emisija. To znači da ćemo u praksi imati dvije vrste testova sa dvije vrste različitih ishoda. Hoćemo li objelodaniti te e, različite ishode i mi kao političari, ali možda važnije hoće li potrošači u te dvije godine koje su pred nama moći uspoređivati ishode e, testova RDE i laboratorijskih testova i mislite li stvarno da će u periodu dvije godine situacija e, moći opstati, odnosno da, da, će to moći trajati čitave dvije godine. Evo, to je bilo e, moje posljednje pitanje. Hvala lijepa, gospođa Girling. Hvala. Svi znamo da je 2011 e, DG e, za rast, DG Growth e, započeo rad na ovom području zato što su bili svjesni poteškoća i činjenice da su eh, na tržištu postojala eh, vozila koja nisu eh, bila usklađena sa propisima, a u svibnju 2015. godine počeo je ovaj projekt koji s kojim smo sada upoznati. Ono što mi nije jasno u cijeloj ovoj priči i to je nešto što bih htjela da komisija objasni, kako, e, će, kako ste postigli te vrijednosti koje će vrijediti za tranzicijske razdoblja? Odakle dolaze te brojke? Je li to dio neke bizarne aukcije koja se odvila na tehničkom odboru za motorna vozila. Isto tako hoćete li ubrzati e, uvođenje novih vozila? Je li provedena e, ocjena učinka za troškove koji će biti povezani s ovom promjenom? Mislim da bi to trebao biti dio e, procesa donošenja odluka, ali pitanje je zašto to nije transparentno? Htjela bih reći da e, kada kolege, neki kolege govore o tome da e, zaustavimo ovaj postupak, ja se s tim ne slažem, ja bih s druge strane voljela da se ova procedura ubrza i da što prije dobijemo bolju kvalitetu zraka. Komisija, parlament, države članice, proizvođači, svi su, su krivci, svi koji se pretvaraju da prije ovih e, otkrića s onim što se e, događalo s Volkswagenom su mislili da je sve u redu, nisu očito živjeli na ovoj planeti. Znači svi smo krivi i ja želim da mm, naša nastojanja e, imaju koristi za ljude koji rade, zaposlenike e, proizvođača e, automobila, a i za građane. Zato što činjenica je da je ova industrija pokretač europske ekonomije, a i pokretač e, zelenog gospodarstva i ono što može nam pomoći da dođemo do zelenijeg prometa. Ne želim da trčeći za ovom e, e, lakim, lako, ciljem koji je lako postići, mi dođemo u poziciju gdje nećemo brzo dobiti ono što želimo, a to je nova tehnologija koja će omogućiti ljudima da udišu čisti zrak. Hvala. A sada e, gospodin Ekaut. Eh, hvala. Možda prvo da se osvrnem na ovo što je rekla gospođa Erling. Eh, ciljevi koji su lako, koji se može lako postići, hm, mislim da eh, to nije nešto što možemo reći za automobilsku industriju gdje dobivamo produljenje rokova za postizanje ciljeva. Ako je tome slučaj, zašto onda u SAD-u su e, ciljevi za NOx e, dvostruko stroži, u Kaliforniji više nego dvostruko stroži? E, mi smo, kada smo mi razgovarali o cilju od, od 80 u Kaliforniji je cilj 35. Evo toliko o tome. Ali sada ovdje govorimo o RDE-u. Konačno mogu reći, zadovoljan sam da imamo nove testove. Novi testovi koji su je najavljeni još e, kad smo govorili o Euro 6, znači osam godina kasnije nakon sporazuma konačno imamo RDE testove. Ali zapravo sam zbunjen, e, nisam siguran zašto mi E, automobilskoj industriji omogućavamo dodatno e, vremensko razdoblje da bi se približili granici koju smo dogovorili još 2007. godine, a to nas dovodi do, dovodi do nečega što je još problematičnije u pravnom smislu, a to, ima, to, to, to bi trebalo zabrinjavati sve političare bilo koje naklonosti. Radi se o e, tranzicijskom periodu. Tranzicijski period je nešto što se govori da, da automobilskim proizvođačima treba. ali to, to nije zapravo tranzicijski period, to je samo produljenje roka, zakonski određenog roka. proizvođači su znali da testovi dolaze, oni su sjedili za stolom na kojem smo govorili o tim novim tekst, testovima. Zato mene e, zanima kako ste u e, okviru procesa komitologije uspjeli e, doći do produljenja rokova koje smo dogovorili 2007. godine, kao da tu su ti novi testovi, neko iznenađenje za automobilsku industriju. A automobilska industrija je znala da oni dolaze, oni su pregovarali e, o tim novim vrijednostima i zato im dajemo, zašto im dajemo faktor sukladnosti od 2,1. To mi nije jasno. A Mm, taj faktor sukladnosti zapravo predstavlja e, smanjenje cilja, odnosno slabljenje e, cilja. Komisija kaže da se radi o statističkoj pogrešci, ali e, znam da smo sa povjerenicom Bjankovskom razgovarali i ona je objašnjavala na koji način došlo do statističke pogreške, da se zapravo radilo o 1.18 E, možemo raspravljati šta taj 1,18 e, znači na dugom e, roku, ali ono što je sada na stolu u okviru prijedloga je 1,5. To znači da u okviru procesa odborske procedure je e, određen novi cilj od 120. Više ne govorimo o 80 nego o 120. To je novi target koji je određen 2007. godine. To je sada osljavljeno i to je promijenjeno u odborskoj proceduri. I to bi trebalo biti neprihvatljivo za bilo koju političku skupinu. O, radi se ovdje o presedanu gdje je odborska procedura, tehnička procedura procedura se koristi za e, slabljenje targeta vrijednosti e, koju smo si postavili 2007. godine. A to je nešto što priznaje i sama komisija. Jer kad su oni osmislili prijedlog, e, rekli su da došlo je do statističke e, pogreške i da bi maksimum mogao biti 1,18. 1,5 je očito politička odluka, to je političko pregovaranje, a političko pregovaranje nije nešto čem, što, što, što se treba odvijati u odborskoj proceduri i to je nešto e, u vezi čega parlament treba biti vrlo strog, tu trebamo povući oštru, strogu liniju, e, tome nije mjesto u odborskoj proceduri i mi tome moramo prigovoriti. Hvala vam lijepa, gospođa Šarija Perik. Hvala vam lijepa. E, već je mnogo pitanja postavljeno. Ja se sjećam prvog sastanka koji smo imali sa, sa, komisijom i e, e RD uredbe rekli su da će e, pokrenuti to vrlo brzo europski, europski nadzor na nadzorno tijelo je također dalo odobrenje za to i koja je situacija sada s tim? Zašto to uopće pitam? govorimo o e, odobrenjima i dozvolama u nekim sektorima, mm, Situacija je bolja i nego u drugima. Govorimo o sastanku COP21 u Parizu, o sastancima, pregovorima vezanim uz klimu. E, postoje. Dakle, mi smo odlučili da će e, se u svim sektorima tretirati ova situacija jednako. E, mi moramo kalkulirati miligrame u sektoru koji se bavi proizvodnjom prirodom čelika E, s jedne strane, s druge strane, u nekim drugim sektorima u poljoprivredi moramo razmatrati tehničke mjere, dobrobit e, životinja, okoliša. Dakle, mi ne idemo uvijek u jednako u detalje u svim sektorima. Prošli tjedan bila sam na odmoru, ostala sam, bila sam kući. E, kod kuće znam mnogo ljudi iz automobilskog sektora, razgovarala sam s njima i oni su rekli, gledajte, vi u parlamentu ne znate sve, ali ja sam rekla želim jednake mogućnosti za sve i uvijek ću ponavljati jedno to isto sve dok sam ovdje. Hvala vam lijepa, gospođa e, Dali. Hvala, e, gospodine predsjedavajući. Komisija je danas došla ovdje i e, rekla nam je da je potreban kompromis. No, iz moje perspektive ovo nije kompromis uopće. Prije osam godina e, bilo je odlučeno 80 mg po kilometru, a danas nam E, na osnovu kažete da je kompromis potreban i želite 168 mg po kilometru i zato e, vas pitam da nam objasnite kakav je to kompromis za nas. To nije kompromis ako prije 8 godina smo odlučili za 80 mg po kilometru, kako danas, to da danas e, dolazite i predstavljate nam ovu granicu 168 mg po kilometru, još što se tiče nekih pitanja. Ako pogledamo zakon koji je odobren 2007. Članak 5.1 je, euro, euro 6 je vrlo e, jasan, kaže da e, ovih 80 mg po kilometru mora biti postignuto u, e, u normalnom, pri normalnoj vožnji. Dakle, spomenuta je riječ fleksibilnost i rekli su da će uvesti fleksibilnost u 0,01% na 2019. i fleksibilnost do 50% do 2020. I na temelju onoga što komisija govori, ja bih željela znati koja je pravna osnova na kojoj odbor je odlučio promijeniti ove granice, jer originalni zakoni uopće se ne referiraju na fleksibilnost koja je sada prisutna. Drugo pitanje, ako pogledamo period nakon 2020. brojka 1,5 je kompletno e, suprotna procjena, e, procjenama komisije, kao što smo čuli procjena komisije, maksimum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 E, faktor sukladnosti. Kako nam e, netko može objasniti kako je komisija odlučila o faktor sukladnosti 1,5 koji ide protiv, koji je protivan procjenama komisije i na kojim temelj, e, dokazima i studijama se to temelji. Dakle, kako se došlo do faktora sukladnosti 1,5 nakon 2020. Konačno imam zadnje pitanje. Željela bih više u detaljni uvid u opravdanja. Zašto je tako E, teško za industriju da se uskladi sa granicama oko kojih smo se dogovorili prije osam godina. Budući da se opetovano ponavlja kroz te godine da je tehnologija kako bi se postigla te granice dostupna i nije jako e, skupa. No, htjela bi um, čuti uh, pogled stav komisije prema tome i s obzirom da je već postignuta ta granica od 80 mg po kilometru, nam da ćemo danas dobiti neke konkretne odgovore, jer u suprotnom logički zaključak ne bi bio tako dobar. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospođa Bernard. ima riječ. Hvala vam. E, gospodine predsjedatelju, e, ja sam izvjestiteljica u sceni o e, prijedlogu vezanom uz kvalitetu zraka i zakonu koji je donesen na prošli mjesec. Povjerenik Navela je e, izjavio tada da je važno da svi sektori dakle, se usklade ka cilju čišćeg zraka i svi smo se dogovorili oko toga u izvješću. Smo također e, zamolili da se svi zakoni usklade e, imaju iste svrhu kako bi novi, novi ciljevi ispuštanja bili um, zadovoljeni. E, emisije su još uvijek vrlo visoke i one uzrokuju e, većinom su uzrokovane od strane dizel e, automobila. Jedan studija u devetom mjesecu je pokazala da samo jedan od deset automobila na cesti dosaže te granice. Što se tiče prijedloga između 2017. i 2020. E, granice će se povećati za duplo, a e, do 2000, nakon te, nakon e, te, granice, nakon te godine će se povećati za još duplo. Mislim da je to skandalozno, ovo povećanje granica i uzroku više troškova i štete za sve zajednice. Ja imam nekoliko pitanja. Što s ovim faktorom od sukladnosti od 1,5? 5. Drugo pitanje, da li je ovaj prijedlog zaista prikladan na služi svrsi, da li e, se odnosi na buseve e, i kamione, autobuse i kamione, e, da li u skladu sa ambicijama komisije za očistoći zraka i smanjivanju prerane smrti Uh, uvodeći granice, smanjujući te granice za 50% 2030. I također u vašoj izjavi za medije vi ste rekli da se do velike, u velikoj mjeri mora smanjiti odnosno ograničiti varanje. Da li je to zaista ambicija komisije da želite smanjiti, ograničiti varanje ili ga želite eliminirati? Da li je to najbolje što možemo učiniti za naše građane? Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Sada riječ ima potpredsjednik Javor. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ono što mi nedostaje najviše u ovoj raspravi e, jest zapravo e, jasan govor. Mislim da e, tu ima mnogo brojki, mnogo rezoniranja koji nemaju veze sa realnošću i stvarnim namjerama komisiji i vijeću. Mi ovdje govorimo o e, faktoru sukladnosti od 2,1 koje je vijeće predložilo. Ja se kompletno slažem sa Macijasom Grotom e, koji kaže da je to, šala, to nije faktor sukladnosti. E, to je zapravo jednako povlačenju standarda Euro 6 to i znači vraćanje na e, standarde europeta. Dakle, ako se komisija obvezala učiniti nešto poput toga, mislim da bi minimum trebao biti prijedlog e, e, o koji je vezan za prave intencije, prave namjere komisija, ne za ove krive faktore sukladnosti. Također, imam dojam da smo u jednoj da smo u teatru, da smo predstavi. Dakle, kada pogledamo ovaj prijedlog e, faktora sukladnosti od 2,1, svi su vrlo ljuti, bjesni, oni napadaju e, ovaj faktor sukladnosti od 2,1, ali ovo je isto kao borba s bikovima. E, I to zapravo je e, kreiran namjerno da se uspostavi ovaj faktor sukladnosti. Jer ja vjerujem da je originalni prijedlog komisije E, se odnosi na faktor sukladnosti 1,6 koji je također šala po mom mišljenju. Budimo iskreni. Ovo je ono što je gospodin Eckhart jasno objasnio. E, iz tehničke perspektive faktor sukladnosti e, nije uspostavljen kako bi se odgovorilo na gospodarske i okružne probleme, nego iz drugih razloga i e, to bi trebao biti faktor od 1,2 kao što je jasno navedeno e, u mojim studijama. Dakle, bilo što što je iznad ovih 1,2 ili 1,18, dakle bilo koji drugi faktor sukladnosti nije tehničko rješenje, nego politička odluka. I ja se bojim da ono što će se dogoditi jest to da će parlament napasti faktor sukladnosti 21 i na posljedku ćemo e, imati kompromis od 1,6, a to je ono što e, ovi e, ljudi iz industrije žele postići i to je zapravo igra i to je dakle stoga mislim da osim kritiziranja ovog e, prijedloga od 2.1, a mislim da se većina nas slaže s tim, mislim da moramo imati na umu da kompromis od 1.6 ili bilo kakav drugi sličan kompromis je također politička odluka e, koja nema veze s tehničkim pitanjima. Hvala. Thank you very much. Ivo Belet. very much, uh, Chairman. Ivo Belet. Hvala gospodine predsjedatelju. Možemo eh, predstavniku komisije ukazati na eh, dokument koji je pripremila pravna služba parlamenta, a da to je da se Euro 6 može koristiti u normalnim uvjetima. Drugo, eh, faktori sukladnosti nisu nešto što dovodimo u pitanje, nego dovodimo u pitanje način na koji se primjenjuju. A pravna služba je vrlo jasno u svojoj evaluaciji e, prošlog tjedna to rekla. E, rekli su da je drugi nacrt e, udloge uredbe ide iznad ovlasti komisije. Moje pitanje za komisiju jest kako će komisija sada nastaviti, kako će ona dalje djelovati? jer ako se e, prigovor e, parlamenta odobri na e, razini odbora i na razini plenuma, ne mogu zamisliti da će komisija to ignorirati. Je li komisija spremna na ovaj novi kompromis, je li spremna uzeti u obzir stranu parlamenta i stajalište parlamenta? I zatim što se tiče homologacije, postoji rezolucija parlamenta od pred dva tjedna u kojoj jasno stoji a mislim da je povjerenica Bijankovska već prošlog tjedna to isto potvrdila. E, može li predstavnik komisije nam potvrditi da li postoji namjera komisije da se sa europske strane strogo motre homologacije, procesi homologacije? Hvala gospodine Nas. Hvala gospodine predsjedatelju. Imam osjećaj da e, države članice možda žele da prestamo razgovarati e, o tome. E, dakle, možda će proizvođači zaista reći ako prestamo razgovarati o ovom pitanju, o ovom problemu on će nestati, ali to je, nije jedan abstraktan koncept koncept o kojem govorimo. Mi govorimo o zagađivačima, o zraku, onečišćivačima zraka i kako ih smanjiti. Dakle, moje pitanje komisije sljedeće. Već je, je to pitanje postavljeno, ali ga želim ponovno postaviti u smislu da je ovo proces suodlučivanja, i prije osam godina u ovom procesu suodlučivanja o donešene su odluke koje su bile vrlo striktne. Koja je pravna osnova za mijenjanje ovih e, ciljeva e, u procesu i ako e, se neće e, dakle u odborskoj proceduri e, mijenjati tih ciljeva, a ako se to dogodi e, ja nisam matematičar, ali što ćemo sa cifrom od 1,5 puta 80, to je sigurno više od 80. Kako ćemo se nositi s time? I tako da mislim da trebamo razmotriti to pitanje. Hvala. Gospodine Jar. Hvala, hvala lijepa predsjedniče. E, sad ću govoriti o jednoj drugoj paradigmi. Nedavno sam e, rekao e, što želimo popraviti, statistiku ili stvarnost. Ovo mijenjanje paradigma nije bilo dobro, sad se želimo pozavati, zabaviti stvarnošću. U laboratoriju smo već bili dobili borbu ali to nije odgovaralo stvarnosti. E, dva pitanja za komisiju. Prvo pitanje, e, je li imamo pregled stvari, kako je stanje stvari u stvarnosti, e, kako stoji sa Euro 5, kako to izgleda u stvarnosti. Ili drugačije rečeno, kod koje euronorme se sada nalazimo? A drugo pitanje, ako poboljšamo e, stvarnost, ako to želimo učiniti, onda moramo imati realistične ciljeve. Drugo pitanje, e, e, to postavljamo samima sebi u svjetlu činjeničnog stanja i direktive možemo malo pričekiti i gledati kako će stvari idu dalje. Moramo spoznati da moramo eh, imati bolje metode. Eh, eh, mislim da bismo smo možda direktivu trebali preispitati. Hvala, sada dajem riječ komisiji. E, i sretno sa davanjem odgovora. Hvala gospodine predsjedatelju. Prvo pitanje ticalo se prijevoda teksta iz trenutno e, pre, smo u procesu prevođenja, a rok je 23. studeni. E, i tada ćemo vam predati sve, parlamentu sve prijevode tekstova. Drugo pitanje ticalo se prijedloga, ako sam dobro razumio, da li bi taj prijedlog mogao biti modificiran, izmijenjen i zapravo prijedlog komisije je dostupan parlamentu. Naravno, države članice mogu komentirati. Prijedlog može biti izmijenjen kako bi se e, dosegla kvalificirana većina država članica. Još jedno pitanje gospodina Florenca ticalo se e, proizvođača koji odgovaraju na rezultate tehničkog odbora e, za motorna vozila a taj odgovor dakle bi implicirao da 30 do 50 motornih vozila mora biti adaptirano, dakle vozila na dizel, gorivo adaptirano kako bi se uskladili sa e, gradnicama. Što se tiče gospodina Grota i nje, e, pitanja gospodina Grota, jedno pitanje ticalo se CO2 i e, moj kolega Filip će dati odgovor na to pitanje. Drugo pitanje ticalo se zakonodavstva i naravno moramo mm, razumjeti da je zakonodavstvo Europskoj uniji što konkretnije moguće, jer već ranije smo spomenuli da su emisije, prave emisije na cestama zaista četiri puta veće od nekakvih procjena, dakle činjenica e, da smo uveli te kontrole zapravo e, doprinosi poštivanju e, zakona. Povjerenica Jankovska je također spomenula kako radimo sada trenutno na reformi e, sustava homologacija tipa, a dakle to je sve u svrhu učinkovitijeg zakonodavstva i e, u svrhu toga da se više poštuju zakoni e, vezani e, uz sustav homologacije tipa. Naravno, tu je bitno i zaštititi dakle sve postupke i zato možda uvesti određen nadzor, kontrolu ovog sustava. A u svijetlu događaja u smislu ojačavanja onoga što smo zapravo e, već e, učinili. Također da se osvrnem na komentar gospodina Gebranda, neću dati komentar, neću komentirati komentar koji je dan na ton izvješća, u praksi Emisije će se smanjiti barem za dva, a u praksi barem za četiri. Moramo također vidjeti, eh, razumjeti da odsustvo reformi sada bi zapravo reflektiralo trenutnu situaciju, a to je 400 mg po kilometru. Pravedna konkurencija. Dakle, usklađivanje sa standardima na papiru ne znači da se zaista odvija u realnosti. E, Mi trenutno provodimo laboratorijske testove i zapravo e, u prosjeku su granice četiri puta više nego što zakoni to predviđaju. Prosjek je već sada 400 mg po kilometru, tako da ako se vozilo usklađuje sa zakonima mm, na papiru, ne znači da to čini na cesti, e, u praksi, unutar, da ne znači da je unutar granica koje su predviđene. Dakle, iz te perspektive mislim da je problem više teoretski nego praktičan. A ono što će se e, događati e, od sada sve do 2017. godine jest sljedeće. Novi testovi će biti uvedeni kako bi zamijenili stare testove i zapravo smo provodimo pilot studija ali od 1. siječnja 2016. Testovi će biti korišteni za e, u svrhe nadzora, dakle to će dati državama članicama priliku da se e, bori sa neusklađenostima, odnosno razlikama međusobnim. Imaće informacije i to će nama također dopustiti da e, revidiramo, da odmah državna znanja, te revidiramo faktor sukladnosti na godišnjoj razini. To je još nešto što će nam dati temelje za dakle više znanja o, o e, potrebnom faktoru sukladnosti. Kako smo postigli ove vrijednosti? Faktor sukladnosti se temelji na dva ključna elementa. Prvo je e, prvo se tiče testova, e, metode testova. Dakle, prvi faktor tiče se nesigurnosti vezan za metode testova, a drugi faktor se tiče, drugi element tiče se cesata, kako će biti bridovite, nebridovite, dakle što utječe na vozila. Komisija je dala prijedlog, a države članice mogu smatraju da ovaj faktor sukladnosti treba biti viši, to je rezultat kompromisa kao što sam već spomenuo, naravno što više krenemo, što više E, krenemo dalje sa provedbom ovih novih testova, to ćemo imati bolje viđenje kakav bi, e, koji bi faktor suklonosti trebao biti. Što se tiče toga da u SAD ima strože granice, ograničenja, to je dakle rezultat postupka su odličivanja, ali oni imaju mnogo manje dizelskih automobila nego mi, a njihove emisije CO2 E, odnosno krovne granice tih emisija su mm, e, manje nego, više nego naše. Riječ fleksibilnost. Fleksibilnost je tu znači nekakva margina, margina vezana uz postupke testiranja i pravih uvjeta E, na temelju kojih se testiranje provodi. Dakle, to nije fleksibilnost per se, nego je to jedna margina zapravo koja uzima u obzir nesigurnosti procedura, odnosno postupka i načina na koji se testiranje provodi. Što se tiče faktora sukladnosti, ova margina e, je bila podložna različitim e, različitim interpretacijama i zato je ta fleksibilnost zapravo tu uvedena da bi značila jednu marginu, a ne fleksibilnost per se. Što se tiče fakt, povezanosti faktora sukladnosti sa kvalitetom zraka, e, rekao bih da ne postoje direktna veza koja se može tu uspostaviti jer kvaliteta zraka se mjeri, u državama članicama se mjeri e, po svjetskim emisijama, dakle ne postoji direktna veza koja se može tu uspostaviti povezana sa faktorom sukladnosti, ali moramo spomenuti da učinak ne emisija na faktor sukladnosti je relativno ograničena ako to usporedimo sa emisijama u praksi. Dakle, samo uvođenje postupka RD nam pomaže u tome, kao što sam rekao, dakle faktor od 400 mg po kilometru postoje mnogo niže razlika u sukladnosti 1,2, recimo 1,5 bi bila recimo 24-25 mg po kilometru, a to je dakle pola od onog što činimo samo uvođenjem postupka RDA. Također e, želim naglasiti da komisija želi nastaviti s revizijom sustava homologacija tipa. Radimo trenutno na tome. također e, pokušamo vidjeti da li sam obuhvatio sve, sva pitanja. Što se tiče stava komisije u pitanju ovlasti neću još ništa reći detaljnije. Parlament može donijeti svoje odluke, komisija će naravno poštivati te odluke, odnosno morati, one će morati biti sadržane u odlukama komisije. Mislim da je to više manje to. Filipe, želite li nešto reći? Ako se dobro sjećam, bilo je nekih eh, pitanja o CO2. Ne znam da li se dobro sjećam ili ne, ali gospodin Owen. Hvala lijepa. Vi očito imate bolje pamćenje od mene. Mislim da smo čuli nekoliko polupitanja o CO2. Mislim da je gospodin Florenc pitao e, nešto o e, trošku e, usuklađivanja sa ograničenjima za NOx i da li je to usporedivo sa ograničenjima za CO2, odnosno tim troškovima. E, to je nešto što mogu pogledati i dodatno vam, e, kasnije vam to javiti. Morat ću se e, savjetovati sa kolegama u općoj upravi GROW za troškove usklađivanja. Drugo pitanje, ako sam dobro shvatio, ticalo se situacije sa SAD-om i mislim da kolega moj već to spomenuo, da u e, SAD-u postoje standardi za CO2 i teško je usporediti europski vozni park sa američkim voznim parkom zbog, zbog metričkog sustava, zbog e, vrste vozila, ali e, ICCT primjerice e, objavio neke publikacije gdje stoji da su europski standardi nešto stroži od američkih. A što se tiče e, međudjelovanja između NOx-a i CO2, mislim da historijski govoreći e, odgovor bi bio da, ali u recentnije vrijeme se te razlike sve više smanjuju i e, to pogotovo za benzinske motore više nego za dizelske. Znači ta, te razlike se smanjuju u e, posljednje vrijeme. Evo, ako ćete imati dodatnih e, pitanja, odnosno mogu podrobnije razjasniti to. Hvala, ne znam da li je gospodin Gerber da još se htio osvrnuti. Mogu li postaviti naknadno pitanje još jedno? Izvolite. Prije svega, sljedeće pitanje. Ako svakog tjedna ukradem pet jabuka, uhvati me policija, onda se nagodim s policijom da ću u budućnosti krasti samo po tri jabuke tjedno, hoće li to prema, bili to prema komisiji bilo ogromno poboljšanje situacije, bili bi to bio veliki napredak? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je sljedeće. Ako sam dobro shvatio, situacija kakva je danas i kakva će biti u siječnju 2018. Imat ćemo dvije vrste testova i rezultati tih dvaju vrsta testova će biti dostupni i to će biti teška situacija samo po sebi. Ali vi ste osim toga govorili o prosječnoj emisijama od 400 mg to će biti količine koje ćemo dozvoljivati u sljedećih dvije godine, je li tako? Što znači da faktički u sljedeće dvije, godine ćemo imati faktor sukladnosti od pet de facto. Je li to istina? Poštovani kolege, do, primio sam mnogo e, zahtjeva za postavljanje dodatnih pitanja. Jasno je da svi žele postaviti potpitanje, dodatno pitanje. Ako želite možemo nastaviti sa raspravom, ali nećemo a, moći zapravo niti nakon tih pitanja biti zadovoljeni ishodom ove rasprave. A mislim da su svi uspjeli iznijeti svoje mišljenje o ovom pitanju. Mislim da ćemo moći o ovome raspravljati i na drugim pitanje e, na drugim sastancima, zato što ova rasprava neće završiti danas i ovdje. Iz tog razloga zamolio bih kolege da ne postavljaju svoja podpitanja, dodatna pitanja, jer moramo nastaviti sa ostalim točkama dnevnog e, reda. Ako se s time slažete, možemo zaključiti ovo pitanje. Hvala, pokušat ću odgovoriti bez da, izaz, bez da e, izazovem nova e, pitanja. Neću odgovoriti na ovo pitanje o jabukama. Jer nisam stručnjak za poljoprivredu. Ali ono što mogu reći je da test koji danas postoji nije dovoljno pouzdan i zato uvodimo novi test. E, faktor suglednosti 5 nikad nije postojao. Činjenica je da stari testovi nam, odnosno postojeći testovi nam ne daju stvarnu sliku. Sada ćemo se sa RDE testovima približiti realnijoj e, situaciji, odnosno stanju stvari i nije pošteno reći da e, prihvaćamo faktor sukladnosti od 5, nego pokušavamo steći dodatno iskustvo sa ovim e, testovima i pokušavamo se prilagoditi e, novim modelima i novim vozilima. Mislim da je nepošteno nastran komisije ustvrditi da se radi o faktoru sukladnosti od 5. Hvala vam. Ovime zaključujemo raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Možemo prijeći na sljedeću točku u našem dnevnom redu. Radi se o postupanju s otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Radi se o pitanju za usmeni odgovor. To su pitanje postavili Bas Eichhout i Karl-Heinz Florence. Evo, pozivam vas da se javite za riječ. Ko će prvi? Karl Heinz. E, Rado ću... Samo malo, Karl Heinz, ispričavam se. Poštovani kolege, zatvorili smo raspravu Zatvorili smo raspravu po prethodnoj e, točki, ali e, nastavljamo s radom. Vi koji želite napustiti prostoriju to učinite, ali molim vas budite tiho. Karl Heinz. Hvala lijepa. U ovom domu smo e, često govorili o kružnoj ekonomiji, o trotrekom E i tako dalje. Radi se o tome e, koliko je uspješna Europa u recikliranju resursa. E, kako se postupa sa elektronskim otpadom, na primjer. Mi smo poslali pismo komisiji i e, s pitanjem kako će se s tim pitanjem postupati u zemljama članicama, e, koje je stanje provedbe e, propisa. Mislimo da stanje nije dobro imamo brda ilegalnog e, trgovanja elektronskom opremom koja je ili otpadnom otpravnom o time e, nju se šalje uokolo po Europi mm, mm, postupci su potpuno nepropisni a ciljevi ne samo da se ne pridržavaju već e, su potpuno promašeni to je pokazala jedna studija. E, komisija naravno pozna u studiju i bili bismo zahvalni komisiji kad, kad bismo dobili informaciju na kojem se putu nalazimo. Zašto je to tako važno, predsjedniče? govorili smo sa povjerenikom Veli E, velom sa e, kružnom, e, okružnoj ekonomiji. I tu imamo divne stvari, ali one stvari koje već imamo, konkretna pitanja trostrukog E, oni se sami urušavaju. Ne, ne možemo sada napraviti novu fantastičnu konstrukciju kad vidimo da se stara konstrukcija već potpuno urušila. Hvala lijepa, gospodin Eckhout. E, moj kolega Karl Heinz je to vrlo dobro izrazio na njemačkom, zašto bih to ponavljao na engleskom ili e, holandskom. Hvala lijepa. Sada možemo e, čuti komisiju. Ovdje se nalazi e, gospodin Julio Garcia Borges i e, on sada ima riječ. On će nam dati odgovor. Dobar dan svima. U prvom redu bih se zahvalio na ovome pitanju. I e, također bih se zahvalio da nešto e, govorim o ovim izazov, izazovima, to jest o zbrinjavanju elektronskog i električnog otpada. E, to je vrlo vrijedan otpad i to je e, vrlo važno za kružnu e, ekonomiju. Recikliranje i prikupljanje tog otpada je važno. E, ovo je pitanje vrlo opsežno. Ne radi se naime o samo jednom pitanju, već o pet pitanja koja se tiču niza elemenata direktive o zbrinjavanju elektronskog i električnog otpada direktiva V triplo, tro, trostruko E. Nastojat ću dati odgovore i e, nadam se da će oni biti zadovoljajući. Prvo, e, koje e, koje konsekvence povlači komisija iz ove studije koje se zove kvit E, ta nas studija nije e, iznenadila. Imali smo izravnu i neizravnu, e, neizravne dokaze da je trgovina i nezakonito postupanje sa tim otpad, otpadom ogromnih razmjera. I Kontrole treba naravno učvrstiti, zakonodavne instrumente imamo, naročito izmijenjenu direktivu, ali se ti propisi moraju učinkovito primjenjivati. Direktiva uključuje e, posebne zahtjeve da se spriječi e, e, transport nefunkcionirajuće opreme u zemlje u razvoju E, inspektori mogu provjeravati sve pošiljke e, jer je to u stvari e, nezakoniti izvoz otpada a to je i važan instrument prebacivanja dokaza vlasnik opreme mora dokazati da nefunkcionalna oprema nije otpad ili da je ona zbrinuta. E, direktiva je izmijenjena kako bi se učvrstila inspekcija. E, amandmani e, će stupiti na snagu 1. siječnja. Ovlasti će inspektore na strožu kontrolu 1. Mm, siječnja od 1. siječnja 2017. E, e, inspekcije će biti e, točno definirane, postojaće minimalni broj inspekcija. Inspekcija je naravno u rukama nacionalnih vlasti, carinske inspekcije i naročito policije E, imat ćemo i akt djelovanje na e, razini Unije, e, imat ćemo jednu inicijativu o provedbi direktive V trostruko E, direktive WE. To uključuje i borbu protiv nezakonite trgovine. U provedbi ove inicijative surađivat sa Impelom, Um, um, mrežom uh, inspektora za okoliš. Imamo uh, nekoliko projekata koji će sprečavati nezakoniti uh, transport e, elektronske opremene. Imamo i smjernice o ocjeni rizika na tom području kao što je predviđeno u uredbi za transport otpada Imamo e, e, e, tu mnogo partnera koji s nama surađuju, Interpol, zatim skupinu stručnjaka koja prati kriminalitet u vezi sa izvozom, nezakonitim izvozom otpada. Imamo također i bilateralnu suradnju Mm, podupiremo e, projekte za snaženje e, sposobnosti kapaciteta e, nerazvijenih zemalja da se bore protiv tih nezakonitih pošiljki otpada. I također ćemo i dalje biti uključeni u međunarodnim djelatnostima u razvoju i implementaciji tehničkih smjernicama e, koje smo razvili e, ranije ove godine. A sada dolazim e, do drugog pitanja. Kakova je situacija kad se tiče provedbe direktive od strane država članica, naročito kad se tiče prikupljanja i recikliranja? Htio bih spomenuti da sadašnji ciljevi prikupljama ako definirani u članku 7 direktive količina po glavi stanovnika pokazuje da situacija nije loša. Posljednji izvještaj je došao 2013. Neki izvještaji e, još nisu stigli. E, a prema podacima koje nam je dao Eurostat, samo pet država članica nisu e, dostigli ciljeve prikupljanja. A neke od tih pet država članica su vrlo blizu tom cilju. E, razina e, sukladnosti sa ciljevima e, recikliranja. Tu je situacija također prilično dobra. Nekoliko država članica nisu dostigli ciljeve za recikliranje. Za automatske aparate za vodu e, otpad, koji su u otpadu. E, u razdoblju izvještanja 2010-2012 e, imali smo 220 izvještaja o nezakonitom transportu ovog otpada. 15% toga E, su e, e, toga su je bilo je bio nezakoniti izvoz tog otpada. Mm, međutim, imamo i dobrih strana u izvještajima, dobrih vijesti. Inspekcije su učinkovitije i sve veći broj nezakonitih pošiljaka se sada otkriva. E, e, treće i četvrto pitanje ću odgovoriti u bloku. E, sve bolje prikupljanje otpada od 2016 pitamo se, pita se da li će komisija a, davati e, pojedinačne stope e, prikupljanja za e, pojedinačne kategorije otpada. Mi smo sada naručili jednu studiju u kojoj se oba problema analiziraju. Što se tiče što se tiče izvedivosti ciljeva za 2016. i za 2019. E, e, rezultati studije koja, koja je upravo dovršena. Ona još nije ni objavljena na internetu, ali e, to pokazuje da neke države članice neće moći ispoštivati ciljeve ako se ne e, pozabave nekim ozbiljnim problemima. E, visoku stopu e, otpada za koji se ne zna kamo je poslan kao i pomanjkanje praćenja treba izvršiti posebne napore u državama članicama koje prikupljaju manje od 30% elektronskog i elektroničkog otpada. Ove praznine u provedbi e, su naročito akutne u državama članicama sa e, niskim stopama prikupljanja E, na, nastojimo ćemo tu situaciju popraviti jednom inicijativom, e, Nastavit ćemo pomoći tim državama članicama. Studija je također e, procijenila opciju uspostavljanja ciljeva za pojedine kategorije otpada. studija je pokazala da takvi pojedini, pojedinačni ciljevi mogu biti korisni sa ekonomske i okolišne strane i socijalne strane. Ali primjećemo da bi bilo teško postaviti ciljeve na razini Europske unije jer su uvjeti i situacije vrlo različite u državama članicama. Što više vjerujemo, da to može biti kontraproduktivno. Ako e, još nisu postignuti niti opći e, ciljevi. Prema tome komisija ne planira u ovoj fazi izmijeniti tu direktivu u smislu uvođenja ciljeva za pojedine kategorije. Međutim, države članice mogu razviti i postaviti takove ciljeve. E, e, e, postavljanje nacionalnih ciljeva bi bio koristan instrument za provedbu općih ciljeva prikupljanja. Posljednje pitanje E, ko, kakova je sadašnja situacija e, u razvoju minimalnih e, standarda za obradu i recikliranje. Imamo te i minimalne standarde, to je njih razvijamo. Oni se odnose na o obradu elektronske i elektroničkog e, otpada e, tu imamo standarde za ponovno korištenje to će se objaviti e, krajem sljedeće godine neki su standardi međutim već i objavljeni to uključuje E, o, opće standarde za obradu elektronske i elektroničke op, otpada za obradu katodnih cijevi kao i za e, e, panel displeje. To će Također imamo standarde za kućne aparate, bijelu tehniku koja se nađe u otpadu, tehniku koja sadrži fluorokarbone, fluorougljike, oprostite. Standardi se sada finaliziraju E, mi ćemo usvojiti jedan delegirani akt e, koji će definirati e, standarde za obradu elektronskog i električnog osparada. Evo, ovo su moji odgovori. Ovi odgovori izgledaju više kao upitnik. Naime, na, e, nadam se da sam odgovorio na većinu pitanja. Nadam se da nisam ostavio ništa e, neodgovorenim. Hvala vam lijepa na pažnji. Thank you very much. Hvala lijepa. Ne znam imali li kolege dodatnih pitanja. Karl Heinz. Hvala lijepa na ovom opširnom odgovoru. Imam jedno pitanje e, koje se tiče država članica. Rekli ste da su vrlo različite, to je jasno. E, ima li nekih zemalja članica koje su zaista angažirane i zemalja članica koje su slabe u tome? E, e, zemlje članice koje imaju velike luke pa preko njih onda ide taj nezakoniti izvoz. E, trebamo više kontrole ste rekli, to je razumljivo, ali gdje želite kontrolirati? treba li motivirati bolje zemlje članice ili bi to morala raditi komisija? To bi me zanimalo. Tko mora bolje vršiti kontrolu? I koju ulogu trostruki e igra u, u kružnoj ekonomiji? Da li je to e, velika, e, značajna uloga? To je moje pitanje. Još jednom hvala na ovim odbiljnim odgovorima. Thank you very much, Mr. Hvala, gospodine Ekalt, izvolite. Prije svega želim e, zahvaliti e, na e, vrlo sveobuhvatnom odgovoru, kao što je to Karl Heinz učinio. Hvala vam, cijenimo vaš odgovor i strpnost. Međutim, još uvijek u zraku visi jedno veliko političko pitanje. Ono o čemu ovdje razgovaramo E, nezakonita obrada otpada nije nova tema, to nije nešto što se tek sad pojavilo. E, sama studija pokazuje koji su razmjeri ovog problema i toga smo već prije svjesni. Ali ja želim od komisije čuti da oni žel, da, da oni namjeravaju postići da za tri godine nećemo ponovo e, razgovarati o pravnoj obradi ovog pitanja. E, nadam se da e, komisija je odlučna u tome da za tri godine ovaj problem više neće biti pred nama. Hoće, planirali e, komisija riješiti ovo pitanje, ovaj problem, da ne vodimo ponovo istu raspravu ovdje za tri godine. Kao što ste sami rekli u vašem odgovoru, ovo pitanje je vrlo važno za kružno gospodarstvo i svi znamo da će 2. prosinca e, na stol biti iznešen novi prijedlog o kružnom gospodarstvu. Možete li precizno reći koja će pitanja biti e, dijelom e, tog paketa o kružnom gospodarstvu koja su povezana sa ovim problemom i sa rješavanjem ovog problema? Znači što, što nam spremate u kontekstu kružnog gospodarstva? partnerstva. ako nam možete to e, pojasniti malo, e, jasnije reći i preciznije reći. Hvala lijepa. Imaju li e, ostali kolege pitanja? Ne? U tom slučaju komisija. Gospodine Florence, da odgovorim na vaše pitanje. Mm, mm, ovdje se konkretno govori o e, nezakonitom izvozu elektroničkog otpada i postoje li mm, crne rupe u e, Europskoj uniji. E, rad, rad koji je obavio Impel pokazuje da su glavne e, rute e, za nezakoniti izvoz elektroničkog otpada iz Europe, da te rute počinju u velikim lukama, velikim europskim lukama. I te velike europske luke su e, ono na što se trebamo koncentrirati u inspekcijama. Kad se radi o e, e, stopi recikliranja i stopi prikupljanja otpada za recikliranje, postoje velike razlike među državama članicama i kao što sam već ranije spomenuo, u inicijativi za promicanje e, sukladnosti koju ćemo pokrenuti sljedeće godine, mi ćemo se posebice usredotočiti na one države članice koje imaju najslabiju provedbu. Um, ovo nije prva inicijativa promicanja e, sukladnosti koju mi pokrećemo. U ovom trenutku provodimo e, inicijativu, sličnu inicijativu za e, komunalni otpad, isto tako još jednu inicijativu za promicanje sukladnosti provodimo za štetni otpad, opasni otpad. Isto tako bavimo se pitanjem otpada od e, e, e, uništavanja građevina, isto tako to je isti slučaj kad se radi o sve te inicijative za promicanje sukladnosti su jedan vrlo važan alat za identifikaciju nedostataka u pogledu implementacije u 28 država članica, a isto tako to je e, mehanizam koji nam može pomoći da e, nađemo rješenje temeljeno na najboljim praksama. A sada da prijeđem na drugo pitanje. mogu reći da mi se zaista trudimo, činimo najviše što možemo, ulažemo mnogo napora u to da unaprijedimo provedbu i možemo vam, ne možemo vam dati e, stopostotnu e, garanciju da ćemo za tri godine riješiti sve probleme, ali e, ja vjerujem, čvrsto vjerujem da ćemo za tri godine, u roku od sljedeće tri godine, napraviti značajan napredak. Što se tiče elektroničkog i elektronskog otpada i e, kružnog gospodarstva, ne mogu po tom pitanju mnogo toga reći, odnosno ne znam e, mnogo o konkretnim prijedlozima koje će e, komisija iznijeti u okviru paketa za kružno gospodarstvo. Ono što definitivno mogu e, reći, odnosno potvrditi, jest da ćemo predložiti mjere koje su povezane sa upravljanjem za upravljanje s upravljanjem elektronskim, elektroničkim i električnim otpadom. Znači, bavit ćemo se pitanjima kao što su održivost i trajnost, ponovno iskorištavanje elektroničke opreme. Uključit ćemo prijedloge E, za tržišta e, sekundarnog materijala. To je važno e, kako bismo motivirali javnost za prikupljanje otpada, ovakvog otpada. Isto tako ćemo u zakonodavni prijedlog uključiti minimalne zahtjeve za proizvođače, e, odnosno za e, scheme odgovornosti. E, to je vrlo važno kad govorimo o upravljanju otpadom elektroničke i električne vrste. Znate da već postoje neki programi unutar Europske unije za upravljanje električnim i elektroničkim otpadom. koje ne funkcioniraju kako treba. I nadam se da će paket e, za kružno gospodarstvo, a ne mogu vam tu dati e, konkretne e, detalje, ne mogu vam komentirati sadržaj mjera koje ćemo predložiti, mm, ali u svakom slučaju u okviru tog paketa biti, predložit ćemo mjere koje će imati pozitivan učinak na upravljanje otpadom elektroničkim i električnim, ali ne samo na upravljanje, nego i na prikupljanje tih vrsta otpada. Hvala vam. Hvala lijepa. Mislim da možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda i prijeći na sljedeću. E, I pred nama je još jedno pitanje pitanje o rijetkim e, vrstama e, raka i razmjena gledišta s predstavnicima komisije. E, predajem riječ autorici, potpredsjednici Daćani Sarbu. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Ove, svake godine 540 tisuća europskih građana dobije dijagnozu rijetkog raka. Termin rijetko e, nije e, adekvatan zato što 22% svih novih e, dijagnoza raka su rijetke vrste raka. Stope preživljavanja su veće nego su manje nego kad se radi o takozvanim uobičajenim vrstama raka. A vjerojatnost da ti pacijenti neće preživjeti jest 18% viša e, nego kad se u odnosu na e, pacijente uobičajenih vrsta raka, znači primjerice za e, kolorektalne karcinome i rak dojke. Većina ljudi koji pate od rijetkih vrsta raka pate od rakova glave i vrata. 43 4 milijuna 300 tisuća pacijenata koji 430 tisuća ispričavam se 43 tisuće osoba u Europskoj uniji godišnje je e, e, dobije dijagnozu rijetkog raka u istočnoj Europi stopa preživljavanja je 25%, u zapadnoj Europi 40%. Ove brojke e, kriju jednu frustrirajuću i tužnu sliku, e, zato što e, mnogi od tih pacijenata s adekvatnim terapijom bi imali šansu za preživljavanje do 80 ili 90% i e, zato je važno osigurati jednaki, jednako, jednako prava, jednaka prava na adekvatno liječenje. Komisija mora priznati minimalne e, standarde za usluge e, njege za pacijente koji boluju od rijetkih vrsta raka i komisija mora osigurati pristup visokostručnim mrežama ekspertize i referencnim centrima koje bi bili od velike pomoći za te pacijente. I zato imam nekoliko pitanja koje aktivnosti komisija predvidjela da bi um, dala podršku državama članicama da uspostave mjere prevencije koje bi osigurale pravovremeno dijagnosticiranje i liječenje pacijenata koji boluju od rijetkih vrsta raka, pogotovo za vrste raka za koje postoji za koje je znanost dokazala da postoji djelotvorna terapija, ali e, u slučajevima u kojima adekvatna infrastruktura ne postoji i kako, e, drugo pitanje, kako komisija planira e, upotrijebiti rezultate nekih europskih projekata da bi razvila e, obvezujuće minimalne standarde na europskoj razini za njegu pacijenata koji boluju od rijetkih vrsta raka i kako će komisija nadzirati provedbu minimalnih standarda za te usluge i njihov učinak na pacijente. Hvala. A sada gospodin Mihajl Hubel e, e, iz komisije ima riječ. Hvala e, gospodine predsjedatelju, hvala na ovom pitanjima vezanim za rijetke vrste raka. To je vrlo važno područje kao dio našeg rada o raku i kroničnim bolestima općenito i zaista ovisno brojkama koje ste koristili oko jedna četvrtina raka tiče se rijetkih vrsta raka. Dakle, ukupno govorimo o vrlo važnom e, dijelu e, tereta ove bolesti i kompletno smo svjesni e, rada koji je financiran prethodnu suradnju s državama članicama u kontekstu politika vezanim uz rak i rijetke bolesti. Što se tiče zabrinutosti koje su izražene u smislu pravovremenog dijagnosticiranja, pristupa terapijama, odnosno liječenju, koje su vezani uz dokaze e, kliničkih studija, mali broj pacijenata, a što se opet posjećno tiče pristupatnim liječenjima, E, i što se tiče pitanja e, dostupnosti registara e, i banaka tkiva. I zaista postoje dokazi da su relativne stope preživljavanja gore, odnosno niže nego za pacijente koje boluju od uobičajenih vrsta raka. Naravno, to se tiče E, dakle, tu se razlikuju brojke država članica država i pitanje standarda unutar država članica je vezano s tim pitanjem. Što se tiče prevencije, ne postoji jedan konkretan pristup spriječavanja rijetkih vrsta raka, no Europski kodeks protiv raka i preporuke mogu e, doći, mogu dovesti do nekih preporuka e, uklanjanju, sprječavanju nekih vrsta raka, raka vrata i glave. I kao što se već spomenuli, ako pogledamo neka pitanja, posebice rak povezan sa e, poreklom upotrebom, odnosno konzumacijom e, cigareta, alkohola, prekomjernim zlaganjem suncu, HPV-om i tako dalje. Dakle, postoje učinkovite terapije, e, mi podupiramo države članice da poboljšaju e, svoje sustave zdravstvene skrbi na različite načine, a posebice to je nešto e, na što aludiravo pitanje kroz mogućnosti direktiva pod primjenom prava pacijenata u transferzalnoj skrbi za pacijente kroz mreže koja se sad priprema sa posebnim fokusom na rijetke bolesti i vrlo je potpuno jasno zapravo da u tim slučajevima mnogi od ovih rijetkih bolesti koje će biti pokrivene referentnim mrežama će pokrivati također i rijetke vrste raka. Kao što znate, e, drugi način da poboljšati, za poboljšavanje pristupa učinkovite terapije je autorizacija E, nekih medicinskih proizvoda e, putem europskih mehanizama za autorizaciju oko 60 e, proizvoda je autorizirano od Europske agencije za lijekove su autorizirani kako bi se liječile redke vrste raka. Ponovno znamo da postoje pitanja vezana uz pristup novim inovativnim vrstama lijekova i te mjere se razlikuju od države članice od države članice. Kako bi imali bolji uvid u situaciju, mi smo pokrenuli projekte koje ste spomenuli u vašim pitanjima, posebice Rare Care mreže, odnosno mreža Care Net i Care Project, projekt koji je prethodno financiran pod Europskim zdravstvenim programom Auto su bili uključeni indikatori tereta koje obuhvaća rijetke vrste raka, pravovremena dijagnoze, upravljanje ovim bolestima sa posebnim naglaskom na pedijatrijski rak. Mi smo također e, pokrenuli jednu e, mrežu stručnjaka koja e, se bavi ranom diagnosticiranjem i liječenjem ovakvih vrsta raka. Naravno, postoji brojni drugi projekti aktivnosti koje izraživački projekti financiraju. Dakle, na temelju svih ovih informacijama. Mi mislimo da je ovo pravo vrijeme kako bi se na strukturalni način uključili u adresiranju problema nekih vrsta e, raka. E, postoje strategije e, vezane uz rak i rijetke bolesti, ali kako bi premostili jaz, e, mi smo pokrenuli jedan e, podprogram zdravstvenog programa 2015. godine, to je zajednička akcija e, koja se tiče liječenja, odnosno tiče, tiče se aktivnosti vezanim uz rijetki, rijetke vrste raka, a ta zajednički poduhvat je poduhvat država članica, Europske komisije i nastavit ćemo s tom s tim projektom rano sljedeće godine kako bismo omogućili državama članicama da surađuju na najstrukturiraniji mogući način na temelju zaključaka u područjima koje ste vi naveli u svojim pitanjima i koje su identificirani kao neke od zapravo najužih grla, odnosno problematičnih područja. E, također je potrebna koordinacija smjernica, pristup informacijama i bitno je poseban naglasak na e, raka u redke vrste raka u djece. E, kad govorimo o um, programu, zdravstvenom programu 2015. Ovo je podprogram tog programa, ali će tek započeti u budućnosti program vezan uz rijetke vrste raka kada um, razne razni dionici, uključujući nadležne vlasti, se sastanu kako bi zajedno definirali uh, uh, ove aktivnosti sada trenutno nismo u poziciji da definiramo koje ćemo, pakete, koje ćemo pakete poduzeti i usmjeriti u rješavanje tog problema, ali ovaj proces koji traje. Jasno je da samo u zajedničkoj akciji sa državama članicama koji će sad sudjelovati u ovom važnom području možemo e, zapravo postići neke rezultate. Jako je bitno da e, države se surađuju kako bi adresirali na ozbiljan način ovo pitanje rijetkih vrsta raka i e, da se uključu strategiju koja se fokusira prvenstveno na uobičajene vrste rakova, tako da se rijetke vrste raka uključe u ovu strategiju i sada poduzimamo korake e, i naravno ti koraci će biti koordinirani unutar dvije koordinacijske skupine za dakle, politike vezane za rak i rijetke bolesti. Hvala. Hvala gospodine Hiber. A sada Madame tu gospod ima riječ. Hvala. Slažem se sa kolegama koji su zabrinuti zbog eh, tih rijetkih vrsta raka. Od uvijek eh, su eh, ta pitanja za mene važna, primjerice rak štitniče ili rijetke vrste raka kod djece. Nažalost, pacijent koji boluje od rijetke vrste raka se nalazi u dvostrukoj poteškoći jer boluje od rijetke bolesti i od raka. Nažalost, postoje nejednakosti u liječenju eh, pacijenata i nažalost nažalost e, postoji nedostatak interesa za te vrste raka od strane institucije. Isto tako manje je sredstva raspoloženo na raspolaganju za e, istraživanja, za znanstvena istraživanja i e, često dijagnoze nastupaju prekasno. Isto tako što se tiče endokranih tumora sudjelovala sam na sastanku gdje je rečeno da ponekad je potrebno šest do sedam godina da bi se diagnosticirale e, neke e, te vrste e, rijetkih tumora, a kada bismo, kada bismo uspjeli ranije diagnosticirati neke od tih bolesti, puno bismo bili uspješni u liječenju. Isto tako ne postoji dovoljno suradnje između država članica u tom e, pitanju, a e, ovaj e, tekst pitanja dobro definira problem i rješenje, pravobremeno dijagnosticiranje i liječenje. Mislim da bi bilo dobro uspostaviti mrežu referentnih centara odnosno to, je već, to se već provodi, ali moramo ubaciti u višu brzinu. Postoje države članice koje jednostavno ne žele uspostaviti e, referentne centre, odnosno referentne centre koji bi djelovali u okviru te mreže. Neke države članice u svim sredstvima odbijaju angažirati se, a ti referentni centri su zaista vrlo uspješan način borbe protiv eh, tih rijetkih vrsta raka. Moje pitanje je kako komisija planira eh, pojačati, eh, ubrzati primjenu i provedbu i kako komisija planira izvršiti pritisak na države članice kako bismo brže djelovali. Isto tako postoji problem e, kliničkih tekstova mm, za e, lijekove, odnosno prije stavljanja na e, tržište lijekova. Što se tiče rijetkih vrsta raka, vrlo je često, vrlo je teško e, provesti klinička ispitivanja. Moje pitanje je kako e, Europska komisija planira olakšati e, sudjelovanje u tim kliničkim ispitivanjima i kako planira povećati publicitet tih kliničkih ispitivanja na europskoj razini. Gospodin Pedičini ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam pročitao E, izjavu e, socijalista, oni su diskutirali o ovoj vrlo važnoj temi i slažemo se da postoji potreba za raspravom, e, detaljnom raspravom, ali zamijetili smo da što se tiče ovog pitanja i kada se govori o tumorima glave i vrata, nedostaju lijekovi kako bi se liječile ove vrste bolesti koje su smrtonosne. Posebice se postavlja pitanje što komisija želi učiniti kako bi poduprla državčanici i tako dalje i tako dalje. E, kako bi se osigurali e, učinkovito liječenje rijetkih vrsta e, raka, a, kada lijekovi nisu baš dostupni, na primjer raka vrata i glave. Čini se da je ovdje problematično što koja je definicija rijetkog tumora, rijetkog raka i to znači e, to u smislu činjenice da e, bolje liječenje nije uvijek e, dostupno. Definicija ne postoji niti u znanstvenoj literaturi, ali kao što komisija dakle citirala što se tiče Rare Care programa, to su tumori koji se pojavljuju u u manje od 6% ljudi, ali dakle kad govorimo o patologiji, na primjer u prve skupina e, ima recimo tumore e, glave, vrata e, i e, karcinom dojke, a po druga skupina e, ima opet dakle tumore glave i vrata i još neke druge vrste karcinoma. Dakle, postoji niz skupina koji zapravo su podskupine raka glave, glave i vrata. Zbog toga, dakle, dolazim iz tog svijeta, dolazi, e, postoji liječenje, e, postoji liječenje, postoje terapije, kemoterapije, biološki lijekovi, revolucija bioloških lijekova je posebice, dakle, adresirana ka liječenju e, rakova glave i vrata i čak i postoje kombinirane terapije osim naravno e, kirurgije. E, dakle, tu govorimo o penepatologiji koja ako pogledamo u svim njezinim dijelovima dakle čini veliku skupinu rijetkih vrsta raka. E, I Dakle, danas postoje razne vrste lijekova i moja poanta je sljedeća. Ako danas pokušamo izliječiti jednu bolest koja samo zbog problema definicije ima, nosi sam probleme liječenja, ali ako zapravo E, se može e, liječiti na jako dobar način, onda ćemo mi potrošiti resurse koji su potrebni za e, rijetke vrste raka. Jako bitno definirati što su to rijetke vrste, zato što resursi koje smo, u koje, smo namijenili za rijetke vrste, oni zaista moraju biti korišteni za rijetke vrste raka. Thank you, and I would... Hvala lijepa, a sada ću dati opet riječ gospodinu Huberu iz komisije. Hvala na ovim pitanjima koja su vrlo pertinentna. Jasno je da ako pogledamo e, odluke u zemljama e, u, organizaciji liječenja i skrbi, tu imamo niz mogućnosti i tu možemo e, biti uspješni Možemo poticati zemlje da razviju nacionalne planove za rak, da imaju sveobuhvatni pristup e, e, screeningu, e, kao i da potičemo suradnju između državama članicama. Naravno, to sve traje, ali kad se govori o evropskim referentnim mrežama na e, konferenciji u Lisabonu se nastojalo e, potaći te mreže. E, tu trebamo zamah. Vidjet ćemo koliki će to utjecaj imati na područje koje, o, kojem ovdje raspravljamo, ali mislim da će stvari na, napredovati brže u budućnosti, uključujući i angažman u državama članicama. Naravno, ne možemo formalno vršiti pritisak na države članice da e, se e, jače angažiraju ovim djelatnostima. E, pitanje definicije koje, što je rijetka bolest, rijetki tumor. Imamo niz definicija koje je razvilo tijelo za rijetke bolesti. To je praktična definicija, to je početna točka. Imamo 168 e, raznih e, skupina e, rijetkih tumora. To će biti zadaća zajedničke akcije. Ona će pogledati definicije, pogledat će problem grupiranja tumora. To će biti područje prioriteta i to će se od, E, odvijati u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. A što se tiče kliničkih pokusa, e, kolegica Zabine Julihav možda može odgovoriti na to pitanje. Hvala. Sa kliničkim pokusima e, tu smo tek u fazi implementacije i to u ranoj fazi Imamo novi skup e, propisa. Očekujemo da će u bliskoj budućnosti vidjeti e, učinak tih novih e, zakona koji će pospješiti kliničke pokuse u Europi. Imaćemo jedan jedinstvenu točku ulaska, entry point, kao što sam rekla, nastojat ćemo ubrzati taj postupak. A ako ovi specifični klinički pokus, to, to pitanje e, kliničkih pokusa, e, tu se e, odvija rad u zajednici sa EMOM i Europskom komisijom. Prikupljamo dokaze koji su potrebni. Ima mnogo e, inicijativa koje su u toku. Mi nastojemo ubrzati stvari gdje god je to moguće. Naravno ne smijemo zaboraviti faktor sigurnosti i kvalitete. E, vode se vrlo pertinentne diskusije o tome u mnogim tijelima. E, ključno je pitanje terapije za rijetke tumore, naravno. Hvala na pitanjima eh, i na zanimljavoj eh, diskusiji koju smo imali. A sada idemo dalje na sljedeću točku dnevnog reda. Razmjena gledišta s Europskom komisijom i Europskom agencijom za lijekove o politici o uvjetima za plan pedijatrijskog ispitivanja izuzeće. Dati ću riječ E, su predsjedateljima radne skupine. Prvi govornik će biti e, gospodin Peterle. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Vrlo mi je drago što su ovdje predstavnici komisije i Europske agencije za lijekove EME. E, nakon konferencije u lipnju djeca e, još prečesto dobivaju lijekove koje nisu dovoljno testirani. E, e, tu smo imali vrlo dobru priliku da raspravimo o tome kako možemo promijeniti situaciju. 40% lijekova nisu dovoljno testirani. Pedijatrijski tumori su vodeći uzrok smrti djece u Europi. E, moramo osigurati da djeca dobivaju e, kvalitetne lijekove i dobro testirane lijekove. Hvala lijepa. A sada e, riječ ima komisija Juliher. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste nas pozvali na ovu razmjenu mišljenja o ovom vrlo važnom pitanju. Pitanje se postavlja u, kontekst, u zakonodavnom e, kontekstu e, pedijatrijskih propisa. Kao što znate, što se tiče razvoja lijekova, to je e, relativno novi zakon, novi propis. Kako bismo ovu diskusiju stavili u kontekst, radi se o 20% naše populacije, to su djeca djeca nisu samo mala odrasla bića, oni imaju posebne potrebe. Kada smo 2002. počeli e, e, na rad na konzultativnom dokumentu Bolji lijekovi za djecu, e, e nismo imali e, istraživanje povezano sa dobi, sa uzrastom mm, mm, Ekonomski i e, etični razlogi su e, bili odgovorni za tu situaciju. Liječnik sa svojim kliničkim iskustvom koji je e, tu je kliničko iskustvo imalo prevagu nad eksperimentima onda smo imali novu regulativu, uvedeni su instrumenti, novi instrumenti i mi ćemo e, diskutirati detaljnije plan pedijatrijskog ispitivanja. Kao što mnogi od vas znaju, e, komisija je izdala izvještaj o napretku 2013. koji tu se govori o uspješnom mm, primjenjivanju zakonodavstva i instrumenata. Govor e, organiziran je posebni znanstveni odbor u EMI, Europskoj agenciji za lijekove. E, e, mi smo onda stvorili jedan okvir za istraživanje i pedijatrijski razvoj je bio po, postao plan e, razvoja lijekova. 2013. smo već imali e, je e, niz obećavajućih proizvoda mm, pokriveno je mnogo bolesti uključujući onkološke bolesti E, ne vidite ovaj digragram s deset 10% e, plana pedijatričkog ispativanja se bavilo onkologijom. E, nažalost, u godin mogli smo dobiti mnogo više podataka. Vidjeli smo i mnoge e, e, lijekove koji su prilagođeni dječjoj dobi. Ako pogledamo napredak od 2006. godina, e, više od 841 plan pedijatrijskog ispativanja je odobren. Imali smo i 95 dovršenih planova a novi odobreni lijekovi, njihov broj iznosi 41. E, dakle, vidite da e, su ova pedijatrijska ispitivanja sve češća. Imamo opipljive e, rezultate u novim odobrenim proizvodima. Kao što sam rekla, 41 novi lijek je odobren E, imamo i nove pedijatrijske indikacije za odobrene lijekove. E, a e, pedijatrijsko doziranje je poboljšano za 124 lijeka. Govorimo o, o, instrumenta, o instrumentama medicinskog istraživanja Eh, od 2013. postignuti su zavidni rezultati. Eh, koje je područje eh, plana pedijatrijskog ispitivanja? Zakonodavni okvir se bazira na koncepciji bolesti, stanja i indikacije. Izvješće pokazuje da je početna točka za plan pedijatrijskog ispitivanja je e, e, e, od, predložena odrasla indikacija da i da plan pedijatrijskog ispitivanja može dobiti izuzeće ako dokazi pokazuje da bolest ili stanje za koje se treba taj proizvod je zaista izuzetno. E, e, oko 10% planova pedijatrijskog ispitivanja se bavi onkologijom jedna stvar je vrlo važna. Nigdje u regulatornom okviru nemamo, nigdje se ne kaže e, da e, e, kompanije, poduzeća ne smiju za raditi na planovima pedijatrijskog ispitivanja. Ehm, farmaceutska poduzeća mogu prezentirati takove planove ehm, mi moramo poticati takove planove ehm, oni ih moraju prezentirati nama u ranoj fazi istraživanja vidjeli smo da poduzeća, farmaceutska poduzeća već prezentiraju onkološke e, planove pedijatrijskog ispitivanja na zasnivanim na mehanizmu djelovanja. E, zahvaljujem na pažnji. Hvala na prezentaciji. E, dobit će. Mm. Gospodin Jordi Linares Garcia će govoriti u ime EME. E, članovi odbora. Hvala što ste mi dali priliku da razgovaramo o ovom, ovoj vrlo važnoj temi kojoj pridajemo veliku pažnju. Jer e, nam je zdravlje djece vrlo važno. U radionici u lipnju je istaknuto kako treba definirati ova stanja E, e, počinjemo s lijeve strane e, slajda. Početna točka počinje od indikacije kod odraslih. Onda E, onda će to revidirati pedijatrijski odbor. Onda imamo diskusiju na nivou odbora. E, odbor će pokušati vidjeti e, koja je to bolest ili stanje ta indikacija kod odraslih. A onda ćemo se dogovoriti sa sponzorom za aplikaciju ili za izuzeće. To je od e, osnovne važnosti jer e, na tome se zasniva razvoj e, svih ispitivanja. Ovaj proces ima neka ograničenja, a prvi se bazira na članku 11 E, odobrit ćemo izizeće ako postoje dokaz da e, bolest e, ili stanje se zapaža samo kod odrasle populacije. To on, druga, drugi element je stanje se definira E, to, ta se definicija primjenjuje na razna regulatorna područja. I na kraju moramo reći da početak postupka je e, e, identificiranje razvoja lijeka kod za odrasle. A onda gledamo kako se to može primijeniti i na djecu. Imamo ovdje neke primjere koje će ilustrirati ono što sam rekao. Ovo je vrlo pozitivan primjer. E, imamo indikaciju kod odraslih za artritis. E, to je imunološka bolest koja ne postoji kod djece Odbor će vidjeti koji, koja stanja odgovaraju kod, e, tom stanju kod djece, a to je juvenilni idiopatski artritis. Onda će odbor e, e, preporučiti razvoj lijeka za kroničan idiopatski artritis. S druge strane, kad imamo situaciju razvoja, proizvoda za limfom kod e, odraslih e, e, ako pogledamo međutim bolesti koje su povezane s limfomom kod djece, to je neuroblastom, onda nećemo zahtijevati plan pedijatrijskog ispitivanja. To ne možemo zahtijevati jer e, neuroblastom je e, izvan e, područja koje opisujemo kao limfom. U izvještaju radne skupine od lipnja imamo jednu iz, izjavu Imamo izraz da preferred term, PT. Mi uvijek nastojimo, pogledamo uvjete koji e, obuhvaćaju cijelu pedijatrijsku e, e, praksu. A to se čini tako da idemo na uvjete za HLT a ne na preferred term. Preferred term je niža razina. To ima negativni utjecaj na široki razvoj lijeka za djecu. O, tu vidite ilustraciju toga. E, primjer iz Medre. E, ovdje to su neoplazme mekog tkiva. To je objavljeno na našem web sajtu. E, razne ulazne točke za indikacije. To su razni e, tumori. Mm, a onda idemo i na identificiranje pedijatrijskih potreba. E, I idemo na višu razinu, na HLT E, tu imamo razvoj lijeka i za odrasle i e, e, djecu. Dakle, imamo, uključeni su planovi pedijatrijskog ispitanja. EMA je stalno nastoji revidirati popis izuzeća u prošlosti e, e, ta su izuzeća e, pokrivala bilo koji lijek za liječenje 46 stanja koji su na popisu ili za bolesti koje se nalaze samo kod odrasli. Sada E, imamo ograničenje toga. Međutim, e, vjerujemo da e, možemo odobriti izuzeća po članku 11. Sada imamo manje stanja koji mogu dobiti ova izuzeća. Na kraju bih htio reći E, onda ćemo, možemo početi raspravi. Pedijatrijska regulativa je dobila do značajnog napretka razvoja pedijatrijskih lijekova. Poduzeća sada mogu e, na dobrovoljnoj bazi predložiti planove pedijatrijskog ispitivanja moramo imati što više pedijatrijskih studija. Možemo tražiti više dijaloga s e, farmaceutskim e, poduzećima e, kako bismo bolje sagledali mogućnost za razvoj pedijatrijskih lijekova, lijekova za djecu moramo poticati i znanstvene e, rasprave oko definicija e, e, oboljenja. Evo, ovime ću završiti prezentaciju. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Brenenu u ime radne skupine, nakon toga gospođa Grostet. Hvala vam lijepa. Glenis se ispričava što nije e, mogla doći i sljedeće ću izreći u njeno ime. Hvala predstavnicima EME što su došli danas ovdje da s nama rasprave o ovom vrlo važnom pitanju. Pred devet e, godina smo usvojili e, uredbu o pedijatrijskom liječenju i bez danjega je to imalo pozitivnog učinka na liječenje nekih bolesti. Međutim, jedno područje gdje nismo vidjeli napretka su, e, je dostupnost tretmana, odnosno terapija za dječje bolesti. E, karcinom je i dalje glavni uzrok smrtnosti za djece u Europskoj uniji i veliki napredak postignut za rak kod odraslih, ali to nije slučaj za E, rak kod djece. Samo jedan novi onkološki e, lijek je e, pušten u prodaju u tom periodu. Nadamo se da plan pedijatrijskog ispitivanja neće isto tako imati nepovoljne učinke zato što se radi o bolestima koje kojima se pristupa počevši od bolesti kod odraslih. Lijekovi koji bi često mogli e, liječiti pedijatrijski rak e, se ne testiraju na pravilan način. Primjerice u prvih pet godina e, uredbe o pedijatrijskom liječenju odobreno je 25 lijekova za e, dječjih lijekova, a samo polovica ih je, e, samo pet ih je dobilo izuzeće. E, čuo sam od stručnjaka da ako se neko stanje utvrdi kao biološka ili genetska abnormalnost, Medra preferira eh, pojam LT, eh, a ne HLT. Zato me zanima, molim vas, e, što možemo učiniti. Zašto ne možemo e, promotriti genetske ili e, biološke abnormalnosti, a ne samo lokaciju u tijelu? Zato što biološke sličnosti između raka kod odraslih i, kod djece bi mogli znači liječenje za jedno bi moglo pomoći za drugo. 30 tisuća djece kojima je diagnosticiran rak svake godine ne mogu čekati 2017. godinu kada će ove promjene stupiti na snagu. Moramo učiniti više sada. Hvala, gospođo Grostet. Hvala vam najljepša. Eh, gospodine predsjedatelju, ja sam bila izvjestiteljica e, pred devet godina za uredbu o pedijatrijskom, pedijatrijskom liječenju. Istina je da sam e, razlu, razočarana e, učincima ove uredbe koji nisu bili zadovoljavajući u odnosu na ono što smo očekivali. Bilo nam je već teško u početku doći do te uredbe, a e, nažalost e, preostaje nam još mnogo posla. Drago mi je da će EMA revidirati svoju politiku izuzeća kako bi uklonila neka od ovih izuzeća, međutim to je samo jedna mala kap i mislim da ne idu dovoljno daleko. A E, mogućnost uvođenja derogacije za planove pedijatrijskog ispitivanja je do sada zloupotrebljavana i zaista sam ljuta e, i već sam nekoliko puta izradila tu svoju e, ljutnju posto plan, planova pedijatrijskog ispitivanja su povezani s takvim derogacijama. U prvih pet godina primjene uredbe o pedijatrijskom liječenju 26 lijekova koje su se mogli liječiti, e, koristiti za djecu i koji su autorizirani za odrasle, ali više od polovice su bili predmetom derogacije za primjenu kod, kod djece. A e, gospođa Vilmos i ja smo, e, smo odlučile da ćemo poslati dopis e, povjereniku da ga e, prispitamo o, tim, e, o tom problemu. A određeni broj e, lijekova za odrasli koji su aktivni na molekularnoj razini i kod djece, zato što postoje biološke poveznice između tumora od koji pogađaju odrasle i djecu. Umjesto da koristimo planove pedijatrijskog ispitivanja, Mm, odnosno e, da uvodimo derogacije pod izlikom da se radi o bolestima za odrasle, ja e, predlažem da e, revidiramo pravila koja su sada prekomplicirana. Isto tako predlažem da se više bavimo mehanizmima djelovanja molekula na molekularnoj e, razini za e, e, bolesti djece. Imam još jedno pitanje za takozvane fast track procedure za pedijatrijske lijekove, znači postoji u eh, SAD-u takozvani program Creating Hope eh, koji eh, predviđa ubrzanje stavljanje na tržište lijekova za djecu. Možemo se možda na to ugledati. Još jednom konstatiram da kasnimo i moramo se zaista angažirati kako bi ova uredba o pedijatričkom liječenju imala više učinka i kako bismo aktivnije djelovali za zaštitu interesa djece. Hvala. Hvala vam na ovim eh, eh, komentarima. Ne vidim eh, da se itko više javlja za riječi, zato dajem riječ ponovo komisiji. Hvala lijepa. Za početak ću se osvrnuti na pitanja i komentare koje smo upravo čuli. Iz ljudske i institucionalne E, perspektive razumljivo je da postoji frustracija e, kad se radi o e, rijetkim bolestima kod djece za koje nemamo terapiju ili nemamo adekvatnu terapiju. Ja potpunosti razumijem tu frustraciju. To je situacija koja s kojom se nitko ne može složiti. E, vraćam se sad na uredbu i e, gospođa Grostet e, zna koliko je teško bilo uspostaviti taj regulatorni okvir. Ako uzmemo u obzir da je razvoj mnogih medicinskih proizvoda se uvijek odvija na inicijativu farmaceutskih kompanija, svaki regulatorni okvir mora e, uspostaviti ravnotežu između promocije i istraživanja i ispitivanja kod djece, ali ne smijemo Eh, znači eh, uvesti rizik za eh, kašnjenje što se tiče uvođenja lijekova za odrasle. Što se tiče pull and push faktora u ovoj uredbi i poticaja bilo je teško naći ravnotežu u tom smislu, u smislu tajminga i razvoja novih lijekova Nešto će, što, na što vas želim e, podsjetiti je da e, mnogi od pedijatrijskih rakova su istovremeno i rijetke bolesti i e, postoje poticaj za farmaceutske kompanije koje razvijaju lijekove za rijetke bolosti, a isto tako postoje i e, poticaji za lijekove za rakove e, kod djece, za, odnosno za rak kod djece. Predlažem da brzo da, da vrlo brzo prijeđemo na e, uredbu, na reviziju e, uredbe iz 2007. Spominjen nije datum 2017. E, godini i da činjenica je da u 2017. godini očekujemo izvješće i kao što sam rekla, nažalost, razvoj medicinskih proizvoda je dugotrajan proces i vjerujem da danas u studenom 2015. Eh, godine eh, u eh, potpunosti ne možemo sagledati učinke pozitivne i negativne učinke ove uredbe. Mi kao komisija radimo intenzivno na tome da se revizija ove uredbe provede 2017. godine zato što ćemo tek tada imati sve obuhvatne dokaze i tek tada ćemo moći donijeti zaključke o prikladnosti ove uredbe. Ali da zaključim, osobno želim reći da ne slažemo se E, sa stajalištem da uredba o pedijatrijskom liječenju nije do sada e, polučila nikakve pozitivne rezultate. Upravo suprotno mislim da je, da u, u razdoblju njenog postajanja e, polučila neke vrlo dobre rezultate. Ema, izvolite. Ja dijelim viđenje i Mislim da je uredba uspješna na razini komisije, ali mi ćemo e, kao Europska agencija za ljekove i e, sudjelovati u tom procesu. Moram reći da zaista jesmo u e, teškoj situaciji iz tehničke perspektive. Trenutno postojevala je snažna rasprava u medicinskoj zajednici kako definirati bolesti, entitete. Moram reći da uredba odgovaramo modelu u kojem definiramo e, bolest po patologiji, tako da ne samo po biologiji. Tako da morat ćemo zaista e, razmotriti i razgovarati u detalje o tim definicijama jer će to snositi velike posljedice e, tako da mi zaista želimo jednu znanstvenu diskusiju i mislim da trenutno nije situacija toliko problematična, ali diskusija, odnosno znanstvena rasprava je potrebna. U redu. Mm, dakle, postoji potreba za daljnjom raspravom, možda u nekoj e, drugoj prilici, da li bi gospođa Grostes željela dodati nešto, e, neki da, hvala. Biću vrlo brza. E, samo se želim podsjetiti na nešto. Već smo imali priliku ovo reći i komisija to zna, ali čekati rezultate studije do 2017. godine to je predugački period. Već smo rekli da komisija jednom uzme u obzir mišljenje parlamenta i ovog odbora. To je zaista predugačak period. I kada kažemo da je proces dugotrajan i da još uvijek nije trenutak da zauzmemo stajalište, prošlo je već devet godina i već smo imali priliku dobiti neke informacije E, komisija kaže da su rezultati vrlo zadovoljavajući. Mi nismo, ne, nismo tog mišljenja i mislim da moramo ubrzati proces i ne čekati 2017. godinu e, da vidimo na koji način da modificiramo ovu uredbu kako bi ona bila efikasnija i kako bi bila efikasnija u kraćem periodu. Hvala vam e, Evo, nadam se da ćemo se vratiti ovom pitanju. Hvala svima što su sudjelovali. Hvala komisiji, hvala Europskoj komisiji za lijekove e, i e, budući da nemamo točaka pod razno na dnevnom redu, zaključujem sastanak odbora. Hvala vam i ugodan ostatak poslijepodneva.